Dobar dan, dragi kolege i kolegice. Započet ćemo današnjim sastankom. I prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Želim vam reći da deseta točka eh, je odgođena. To je kalendar eh, za 6. Eh, studenog 2017. Ukoliko nema drugih izmjena, usvajamo dnevni red. Sljedeća točka je druga točka. To su priopćenja predsjednice. Dva, točka 1. Dakle, koordinatori na njihovom sastanku 4. rujna su odlučili dodijeliti e, izvješće na vlastitu inicijativu e, žene kao pokretački, pokretači promjena e, u državama Južnog pa-, partnerstva klubu SND-a kako bi, kako bi zahtjevali prvi semestar 2018 provedba direktive o pravima žrtava i situacija žena migranata u ruralnim e, područjima, odnosno farmama u Europskoj uniji. Kako bismo imali ovaj e, naslov e, za Međunarodni dan žena 2018. to jest osnaživanje žena i djevojaka u medijima i ICT-u, ključ za budućnost, imat ćemo tri radionice, žene koje oblikuju medije, E, osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog uključivanja i e, pokriti žena e, povećanje jednakosti spolova u digitalnom dobu. odlučili su koordinatori organizirati sljedeće misije u prvom semestru 2018. Mađarska u veljači, Švedska u svibnju i Rumunjska u svibnju zahtijevati novu studiju e, odjela za politike žene kao pokretači promjena u e, državama južnog partnerstva. 2.2 e, sastanak delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Izraelom E, zastupnike treba obavijestiti da razmjena mišljenja sa odborom e, za status žena i ravnopravnost spolova Izraelskog parlamenta je organizirao Izrael e, u ponedjeljak 27. studenog 2017. od 17. do 18.30. Svi, e, čla, svi članovi e, FEMA će biti pozvani mailom da sudjeluju na ovome. I posljednja najava, želim vas obavijestiti da da ćemo da će e, na zahtje gospođe Žetnanske biti organizirana jedan film. I treća točka, e, odobrenje e, odobrenje zapisnika sa sjednice od 26. lipnja. Ako nema nikakvih primjedbi, onda e, prihvaćamo zapisnik. Četvrta točka dnevnog reda I na našem dnevnom redu. Zajednička radionica o Rodna jednakost i jačanje položaja žena vanjskim odnosima Europske unije. Želim vas sve pozvati na tu radionicu koju organizira eh, Odjel za politiku prava građana i eh, eh, i, opća oprava Expo i Deve o, o iz o rodnoj jednakosti jačanju položaja žena u vanjskim odnosima Europske unije. Prva eh, eh, potpredsjednica DEVE-a će eh, zamijeniti gospođu McKeven, predsjedateljicu DEVE koja je i suizvjestiteljica o ovoj temi. I naši kolege iz DEVE a imaju i svoj redoviti sastanak danas poslje podne nakon ove radionice će ići u svoju prostoriju. Sada bih dala riječ gospodinu Fongi da nam nešto, da nam da nekoliko informacija. Oui, merci, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, u svačije ime ja bih e, želio e, dobrodošlicu našim posjetiteljima koje smo pozvali na današnji sastanak. To je skupina posjetitelja iz Pariza. U ime našeg odbora FAM i odbora DEVKO želim dobrodošlicu svim našim e, prijateljima. Hvala što ste došli. Hvala lijepa. E, radionicu organiziramo kao dio e, pripreme za oba odbora kada se radi o provedbi zajedničkog dokumenta u preobrazbi života žena i djevojčica kroz e, odnose s Evropskom, Evropske unije koje, su, koje je organizirao 21. rujna 2015. godine. su e, su gospođa e, Dubrovka i gospođa Linda McKeown. I zaista mi je drago što možemo zaželiti dobrodošlicu našim stručnjacima koji su e, prihvatili poziv da sudjeluju na radionici i koji će nam dati e, pregled različitih e, aspekata prava žena i ravnopravnosti spolova. A sada bih dala riječ gospođi Jean-Louise Villa koja je e, direktorica za opću, u općoj upravi DEFKO. Imate pet minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice. Biti će to veliki izazov, više za prevoditelje nego za mene, jer s obzirom da imam tisuću stvari za reći, možda ću se malo žuriti, pa ako to ne prođe kroz prijevod, dajte mi neki znak. Da, kao prvo, jako mi je drago što sam ovdje. E, podijelit ću e, svoje e, izlaganje sa gospođom Marinaki jer je to naš zajednički dokument s kojim se suočavamo. Nekoliko riječi. Važno je naglasiti da su države članice e, jako opredjeljene u promicanju, e, u promicanju jednakosti e, spolova i osnaživanju žena u vanjskim odnosima Europske unije. Ponekad bi bilo dobro podsjetiti sve na tu važnost. Ovo izvješće je izrađeno prve godine nakon usvajanja plana, petogodišnjeg plana Obvezno je za, sve, za sva izaslanstva Europske unije i dobili smo 108 odgovora izaslanstava koji obuhvaćaju oko 80% e, cijelog svijeta. Dakle, to je vrlo uspješno. Izvješće pokriva 133 zemlje kao što su neka izaslanstva imala mandat da obuhvate nekoliko zemalja. Dakle, 26, 26 izaslanstava nije poslalo svoje izvješće zato što neke od tih zemalja e, koje oni obuhvaćaju su u kaosu, samo ću spomenuti, Siriju, a u drugim slučajevima e, izaslanstva i međunarodne organizacije kao OECD e, su isto tako sudjelovale. Imamo četiri prioriteta u ovom izvješću, kao što ste već vidjeli. Pokušat ću proći kroz njih i usredotočiti se na napredak koji je učinjen 2016. E, u ovom izvješću. E, GAP 2, dakle e, Gender Action Plan, treba uključiti aktivnosti u sve programe do 85% kao minimum. Dakle, to je dosta veliki izazov zato što imamo dimenziju plana, dakle 85% naših programa. Rezultat za 2016. godinu jest da imamo 58, e, gotovo 60% naših novih e, aktivnosti su osjetljive, spolno osjetljive, odnosno rodno osjetljive. Dakle, to je prema nomenklaturi DAKA koje koristimo kako bismo analizirali i izvijestili ovome. Što se tiče proračuna, e, mi e, ovdje predstavljamo 9,3 e, milijarde eura koje su rodno osjetljive i imaju veze sa rodnom jednakošću, što je dosta dobro. Što se tiče minimalnih standardi, jer smo zahtjevali od naših izaslanstava da provedu neke aktivnosti, dakle postoji pet vrlo važnih aktivnosti Prvo je identificiranje aktivnosti koja nije e, rodno osjetljiva. Moramo opravdati zašto ona nije rodno osjetljiva kako bismo proveli analizu. Drugo, kako bismo proizveli e, takvu analizu, e, izaslanstvo je izvijestilo o tome. 46 tih analiza je, je proizvedeno ove godine ako e, koristimo isto tako e, podatke, podijeljenje po spolovima, kako bi vidjeli na koji način aktivnosti utječu na, na određeni spol, kako bi mogli imati korektivne aktivnosti i osiguravanje da e, je e, vezana za rod prisutna ili kroz fokalne točke ili uz, kroz podršku i da e, se e, odaberu određeni e, ciljevi akcijskog plana. Dakle, to je bilo tih pet stvari. Od 108 izvješća, 11 izaslanstava je već zadovoljilo tih pet standarda, a onda imamo 32 kojima je 4, 29 sa 3 i slično. Neću to čitati jer je to u izvješću, ali Imamo sedam izaslanstava koje nisu mogle e, zadovoljiti niti jedan od ovih pet standarda, ali samo ih ima sedam, dakle to je ograničeni broj. E, akcijski plan se usredotočio na tri tematska prioriteta i jedan institucionalni, odnosno kulturni pomak. Sva tri prioriteta su odabrana i većina izaslanstava je odabrala fizički i psihološki integritet. To je nešto kada, to je vezano za naselje nad ženama i slično. Drugo je e, ekonomsko osnaživanje, a treće je političko sudjelovanje i vidljivost. Ako pogledamo e, koji je e, kako ići dalje, dakle jedna od preporuka je imamo dovoljno vremena. Dobro, znači onda ću još pet minuta moći govoriti. Hvala, gospođi predsjedateljice. Svakako želimo koristiti ovaj mehanizam kako bismo promicali e, naš politički dijalog. Mara će sigurno to objasniti, međutim to je nešto što zaista e, treba, e, nešto što treba uključiti rodnu jednakost. To je jedan naš smjer. Drugo, trebamo promicati provedbu gender akcijskog plana ne samo na tehničkoj razini, kada se radi na razini e, tih e, fokalnih točaka, nego moramo e, se obratiti i višim razinama, šefovima izaslanstava, koordinacija i u samom stožeru. Imamo vrlo predjeljenog povjerenika i glavnog direktora, međutim još uvijek sve faze i sve razine još uvijek nisu svjesne niti ne odgovaraju tome, znači da moramo uložiti više napora. Provedba GAPA je svačija odgovornost. Dakle, nisu to samo fokalne točke, nego i povjerenik će na kraju e, napraviti razliku. Oni nisu jedini. Trebamo imati cijelu tu strukturu koja mora e, uzeti u obzir cijelu tu rodnu dimenziju kako bi se stvorili uspješni rezultati. Iako imam e, e, više vremena, pokušat ću malo usporiti, ali ću sada dati riječ Mari. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, Mara Marinaki, hvala lijepa gospođa predsjedateljice i posebno zahvaljujem Žalil na njegovom izvrsnom uvodu koji je postavio sad e, za sve nas e, pozornicu. Dakle, taj prvi, to prvo izvješće o provedbi nam je pomoglo da e, stvorimo jedno sredstvo za sve nas kako bi znali kako ići dalje i kako pretvoriti e, živote žena i djevojaka putem našeg vanjskog djelovanja Europske unije i tako da bolje ciljamo naše napore kako bismo osnažili žene i uspostavili E, rodnu jednakost. Ovo izvješće je jako dobar, dobra mješavina dobrih praksi, pozitivnih postignuća kao i e, naglasaka gdje treba e, više uložiti napora. Naravno, mi smo već mobilizirali, a želimo i dalje poboljšati tu mobilizaciju za sve, e, svih 140 e, izaslanstava Europske unije e, diljem svijeta i za sve misije UNDP-a. Mi shvaćamo da postoje međusobno povezana pitanja između sukoba, nasilja, rodne jednakosti koje treba prvo rješavati kako bismo preobrazili živote žena i djevojčica, E, a isto tako neće biti nikakvih e, napredaka ukoliko e, nećemo imati mir i sigurnost. Kako bi žene bile osnažene, trebaju se prvo osjećati sigurno, moraju osjećati da je njihov život siguran. I to je nešto što mi kao Europska unija zajedno sa Ujedinjenim narodima pokušavamo prenijeti. To smo učinili nedavno tijekom E, nove inicijative koje smo pokrenuli, dakle inicijative Spotlight koje smo pokrenuli zajednički prije e, tri e, dana. To je učinilo glavni tajnik Ujedinjenih naroda, visoka predstavnica Mogherini i povjerenik Mimica sa strane Europske unije kako bi eliminirali nasilje nad ženama u cijelom svijetu. GAP 2 je izravan odgovor na e, osjetljivost Europske unije vezano za program 2030. kako niko ne bi zaostao, kako bi imali e, jedan e, cilj vezan za ciljeve održivog razvoja i kako bi riješili i povezali humanitarno pitanje i sigurnosno pitanje. E, jedno je vezano za pitanje e, vezano za nasilje i rodnu jednakost kada govorimo o osnaživanju civilnog društva i organizacija žena. E, prostor e, za civilno društvo koje se smanjuje je prioritet za Europsku uniju. Europska unija to mora zaštititi i podržati, a isto tako moramo dobiti dobre povratne informacije sa terena kako bi e, naše aktivnosti bile u skladu sa stvarnošću, a isto tako moramo biti jako opredjeljeni i podržati one koji podržavaju ljudska prava kako bi e, zadovoljili naše oprodjeljenje da e, program 2030. bude ostvaren. Mi naravno e, u tom smislu se oslanjamo i na podršku Europskog parlamenta. Hvala lijepa. Hvala lijepa veleposlanici Mari Marinaki.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 Hvala vam lijepa predsjedateljice i hvala vam na pozivu da se obratim o ovim pitanjima. Govorit ću o rodnoj jednakosti, a pogotovo e, u smislu situacije u Africi i e, kulturnih zaokreta. Dakle, komisija je poduzela nešto što se ne viđa baš često u suradnji za međunarodnu ni razvoj. Reći ću nešto prvo o kontekstu. Trebamo kazati da su se promijenile globalne norme za rodnu jednakost s vremenom i one, e, njih se i onako e, nisu uvijek pridržavali. E, imamo e, određeni smo entuzijazam imali 90. E, godina, norme su postavljene, međutim sad vidimo zaokret i veću koncentraciju na rodnu jednakost, pogotovo u parlamentu. Što se tiče žena u parlamentu, tu je došlo do promjene i u smislu djelovanja svjetske banke e, i e, gospodarskog razvoja te ukupnih e, promjena uvjeta života pa tako i za žene. Kad se govori o rodnoj jednakosti ona se dakle mijenja u kontekstu vremena i ja sam bio uključen u program istraživanja o tome kako globalne norme e, za rodnu jednakost e, utječu na svjetsku banku, Oxfam, Gates e, fondaciju i druge međunarodne institucije i agencije. Dakle, za pomoć njihova struktura utječe na to kako se postupa u pitanjima rodne jednakosti. Pa vidimo i promjene u kulturi institucija i e, u tom kontekstu treba promatrati i ciljeve postavljene od strane Europske unije. Agencije žele e, raditi na osnaživanju žena i rodnoj jednakosti i neke agencije za pomoć to e, tome se doista posvećuju vrlo e, ozbiljno međutim nije lako e, uvijek to sa središnjeg mjesta postići što se tiče provedbenih eh, teškoća na razini država, one su vrlo eh, dobro poznate i eh, susrećemo se s ograničenošću u smislu broja zaposlenika, toga da recimo mlađe osoblje radi samo dio vremena na pitanju rodne jednakosti ima relativno malo e, prostora za to u centraliziranim sustavima, te u državama članicama se čak vrlo e, teško i iskoriste različite mogućnosti koje su se otvorile. Rodna jednakost postaje zapravo samo jedna vježba e, koju eto tako se odrađuje po nekoj ček listi stavi se kvačica da je to e, riješeno i ide se dalje. Bez obzira na to, e, predanost države, odnosno vlade, je iznimno važno pitanje. Tu ne mislim toliko na politike, jer većina država ima odgovarajuće politike, govorim o, o političkim prioritetima predsjednika i premijera i e, ukoliko je rodna jednakost nešto što je njima pravi prioritet onda je moguće e, imati pravi napredak pa prema tome treba raditi razliku između stabilnosti osjetljivosti ili fragilnosti i e, oporavku nakon sukoba. Nekad je moguće odraditi na jednom mjestu što na drugom nije, a o tome ću više reći u preporukama. Zatim, e, naravno, važne su i vjerske e, organizacije e, koje su koji puta dosta progresivne i žele pravi napredak, a u nekim državama su one vrlo konzervativne te postaju kamen spoticanja. Rodni odnosi su pitanje odnosa snaga i duboko su ukorijenjeni u kulture i vrlo se polako mijenjaju kao što je to slučaj u Europi. Što se preporuka tiče, ona koja je za mene vrlo važna jest odrediti prioritete e, među prioritetima, što e, znači da e, treba zapravo prioritete gledati na drugi način. Vrlo često zaposlenici institucija i agencija ravnaju se po prioritetima koje određuju političari. E, međutim, prioriteti se s vremenom mogu i mijenjati što se rodne jednakosti tiče, doista je potrebno e, po Svetiti se e, nastojanjima koja će biti održiva i e, ostati vjerodostojna u vremenu pa prema tome treba određivati prioritete uspoređujući ih sa drugim prioritetima, e, pitati se koliko je ovo važno ili važnije od nečeg drugoga. To naravno sad dovodi do pitanja političkih ograničenja, pogotovo u državama u razvoju. Što se tiče promjena kulture, to su dugoročna pitanja i bilo bi vrlo korisno imati e, kratkoročno racionalizirane ciljeve e, koji će dovesti korak po korak do promjene kulture. U tome smo dobro djelovali u prošlosti, vjerujem da ćemo i u budućnosti i da e, nam je potrebno e, konkretno savjetovati o tome kako postići napredak. Vjerujem da će e, se to e, dobro ujediniti sa upravljanjem s onom pomoći koja se upućuje i vrlo je teško čekati odobrenje iz neke središnje institucije i to mjesecima prije nego što uspijete bilo što pomaknuti naprijed. E, osim toga treba i e, raditi razliku između vrsta afričkih država. Neke su doista predane ciljevima rodne jednakosti i ženama u parlamentu e, i za to su uspostavile instrumente. Međutim, imamo druge države koje imaju vlade koje nisu tako predane tom instrumentu e, i e, tom cilju i tu će trebati provesti ciljane E, aktivnosti i to osobito s civilnim društvom. I e, međutim, ako imamo situacije na postkonfliktne situacije, tu se radi e, o interesima koji su duboko, duboko ukorijenjeni i vrlo je teško mijenjati strukturne uvjete nešto bi možda bilo moguće postići kroz politički dijalog i ciljene aktivnosti. Evo to su moje preporuke. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, doktore Pedersen. I sada dajem riječ gospođi Nermini Kapetanović liječnici i članici parlamenta Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepa, gospođe i gospodo. Poštovani sudionici, meni je doista zadovoljstvo što sam s vama u parlamentu i mogu se obratiti o ovoj iznimno važnoj temi. Imajući na umu e, ključne e, nadjelovanja i strateški angažman za rodnu jednakost, e, vrlo je e, važno promicati jednakost između muškaraca i žena ja bih e, izdvojila nekoliko ključnih e, područja. To je ekonomska neovisnost žena i pristup radnim mjestima, zatim pristup mjestima donošenja odluka, zaštita žena i od nasilja e, u obitelji i konačno promicanje rodne jednakosti u cijelom svijetu. Govorit ću o državama Zapadnog Balkana uključujući BH, e, možemo reći da načelno e, postoje standardi, međutim u provedbi nisu primjenjivani. I iako sve što je potrebno stoji u zakonima. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u javnom i političkom životu a što se tiče e, tijela za rodnu jednakost ona nisu uspostavljena osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine e, zbog složene e, strukture od deset kantona federacije i odsutnost e, aktivne provedbe i e, zaštite od e, nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i dalje je veliki problem a pogotovo i u porastu zbog silovanja maloljetnih E, djevojčica i djevojaka, e, čak i u obitelji i porasta pedofilije. E, statistički podaci još uvijek nisu dovoljno čvrsti, niti imamo dovoljno uvida u način provođenja zakona. Što se tiče nadzora prikupljanja podataka o pitanjima nasilje nad ženama to još uvijek niti usklađeno, niti su zakoni usklađeni i imamo e, vrlo e, složen ustav i nema e, pravih istraživanja o nasilju nad ženama, pa čak ni niti prave suradnje od strane e, policije ili javnog sektora. E, I e, na sudovima je isto tako vrlo, vrlo slabo zastupljeno ovo pitanje, a treba poboljšati i zaštitu žrtava. Sigurne kuće su nedovoljno financirane i e, često se krši i postojeće zakonodavstvo pa se e, sigurne kuće zatvaraju. E, što se tiče eksploatacije maloljetnice pa čak i djece na zapadnom Balkanu, to još uvijek postoji u jugoistočnoj Europi. I to konkretni problemi koji uključuju osobe e, s invaliditetom e, i e, unatoč tome što postoji ured za zapošljavanje osoba s invaliditetom on nije dobio pravi pravu podršku od vlade Federacije Bosne i Hercegovine E, Vlada je utemeljila e, posebni e, program koji bi trebao pomagati žene srednjih godina u nalaženju radnog mjesta, žene preko 40 i subvencije su dodjeljivane mladim ženama za prvo zaposlenje Međutim, potrebno je još puno toga učiniti da bi se e, mijenjala javna svijest e, i znanje i poznavanje ovih pitanja, a koje se dotiču i e, ljudskih prava i eliminacije svih oblika diskriminacije, a osobito rodno baziranog nasilja i što se Istanbulske konvencije tiče, ciljevi e, e, održivog razvoja 3 do 5 su e, za nas e, i od iznimne važnosti i vjerujem da smo ujedinjeni u e, težnji da se realiziraju isti ciljevi za postizanje rodne jednakosti. Hvala lijepa gospođi Nermini kapetanovića, a riječ dajem neovisnoj stručnjakinji gospođi Ireni Felin s Instituta za međunarodne odnose iz Italije. Hvala vam lijepa i hvala na sazivanju ovog sastanka i radionice. Ja sam e, Irena Felin i ja sam e, stručnjakinja za opću sigurnost s Instituta za međunarodne odnose u e, Rimu i objašnjavam sada čime se bavim jer je akcijski, rodni akcijski plan dosta široka tema, a mogu reći da sam odlučila govoriti o tematskom stupu G, o političkim i e, građanskim pravima i kao stručnjakinja e, za rodnu sigurnost E, možda bih e, samo rekla nekoliko uvodnih riječi o čemu se zapravo radi. Ja uglavnom radim na provedbi UNSR e, rezoluciji koja je agenda za žene, mir i sigurnost. Imamo sad i dosta sigurnosnih izazova u promijenim okolnostima i uloga i odgovornost žena za konflikt, u tijeku konflikta također je vrlo važna. Ovo je jedna bitna rezolucija usvojenja 2000. E, godine nakon dugotrajnog djelovanja aktivista za civilno društvo i ženske organizacije. I e, do tada je ovo pitanje smatrano socijalnim pitanjem i e, ne u toj mjeri sigurnosnim pitanjem. E, I u tom smislu je e, se promijenila, promijenio način bavljenja tom temom u posljednje vrijeme. Ja ću E, govoriti o provedbi e, ove rezolucije 1325 e, posebno na afričkom kontinentu. Govorimo li o rodnim pitanjima uvijek između sudjelovanja i zaštite imamo neku dihotomiju što je rekla i veleposlanica Marinakis E, a i prošli tjedan na zasjedanju opće skupštine u Njorku smo zamijetili isto. Nemoguće je govoriti o jednom aspektu, a da se ne govori o drugome. Ne smatramo da je jedna ili druga stvar više važnja, jer ne, bude li, ne budu li žene dovoljno aktivne, e, teže da će biti zaštićene čak i u domaćem okruženju. E, osim toga tu su i e, najvažnija e, načela u ove rezolucije 1325 uključujući i mainstreaming i gender mainstreaming i prošle godine smo imali zaokret E, e, i mislim da je sad postignuta ravnoteža o tome kako se o ovome govori na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Bila sam prošli tjedan u Yorku i e, nazočila na nekoliko rasprava o tome kako uključiti žene na raznim razinama, uključujući i na izgradnje mira i medijacije i to je jedan od važnih aspekata koji su bili uključeni. Ciljevi su već e, spomenuti i to je u ovom stupu D također i imamo i stup koji se odnosi na samo sudjelovanje. Što se tiče provedbe ovog izvješća, mislimo da je ona dobra, te moram reći da kad dođemo baš do ovog područja, da sigurno je ostalo jako puno toga što treba učiniti. Na političkoj razini je učinjeno jako puno, pa čak e, i 2015. E, imenovanjem e, glavnog savjetnika za rodna pitanja i kroz mrežu dakle e, žarišnih točaka, e, ali kad e, dođemo do razine delegiranja i samih projekata vidimo da nedostaje prava provedba da obično izostane u cilju 17, a to su e, jednaka prava i mogućnost da žene sudjeluju e, u procesima donošenja politika i upravljanja na svim razinama. Od 111 53 delegacije e, su to potpisale, ali to je jedan plan koji će vjerujem i dalje e, postupno biti prihvaćan, a smatram da što se tiče e, sudjelovanja žena i rodne jednakosti imali smo više dobrih e, primjera kao što je nigerijski i etiopijski suradnju UN Womena i UNICEF-a i e, nacionalni izborni plan e, i kao podrška provedbi u tri različite e, države gledat ćemo kako se to može replicirati u različitim područjima iste regije. Što se tiče pouka koje smo iz toga izveli i različitih e, preporuka. Mogu reći da postoji struktura koja je usporediva s prethodnom i mislim da je važan ovakav pristup e, do svih struktura različitih razina i smatramo da e, iako e, postoji e, rad unutar civilnog društva važno je da se dobro surađuje i e, sa drugim strukturama poput vojnih i tako dalje agenda za žene i sigurnost je nešto E, čega nisu svjesni niti svi stručnjaci za rodnu jednakost, pa će biti, e, pa je preporuka e, da se digne razina stručnog znanja o ovome. Da bismo dobili veći broj stručnjaka, ne samo za rodna pitanja, već za rodna pitanja i sigurnost, što je vrlo važno. Opća načela su već e, dobila podršku za provedbu, ali još uvijek je nedostatno poznavanje e, drugih e, načela uključujući i u državama u kojima su e, uredi locirani. Rodna jednakost i obrazovanje o njoj moraju uključiti i muškarce i dječake i dosta teško reći da e, da je to cilj koji se lako može postići, a u izvješću se spominje i uključivanje medija e, o e, sukobima i projekt e, o ovoj temi svakako bi bio preporučen i reći ću nešto općenito također ne možemo e, poopćiti e, ono što se govori o Africi, e, prema situacijama se prilagođuju i projekti. A što se tiče Europskog parlamenta, mislim da bi trebalo poticati postizanje pravih rješenja i kroz aspekte medijacije jer Afrička unija radi puno na e, liderstvu žena, e, zatim tu je i evropski kontekst i mislim da bi bilo dobro koncentrirati se upravo na ova pitanja i predlažemo dublju analizu iz, e, i primjene rezolucije 1325 u e, Briselu e, da bi se utvrdilo kako parlamentarna skupština postupa u raspravama koje se odnose upravo na 13.25. Hvala vam lijepa, e, gospođo Felin, na prezentaciji, a sada dajem riječ gospođi Nori Šaber. King's College London. Izvolite. Uh, ja ću nešto reći o provedbi rodnog akcijskog plana na arapskom poluotoku. Taj poluotok se sastoji od Bahreina, Katara, eh, Emirata, Kuvajta, Amana, eh, Jemena i Saudijske Arabije. Dakle, ne možete generalizirati. Eh, kada govorim o ovim temama, molim vas imajte to na umu. Htjela bih se sredotočiti na tri teme koje su važne kad razmišljamo o tome kako provesti e, GAP e, u ovoj regiji. Glavna poruka je e, kulturna kontekstualizacija zbog specifične e, religiozne e, kulture. S obzirom na to treba e, usvojiti lokalni pristup kad govorimo o provedbi GAPA. Možda su ciljevi akcijskog plana univerzalni, svejedno trebaju se prilagođiti specifičnostima te regije. To znači da treba uzeti u obzir e, islam kao religiju, te treba razmisliti kako e, ovaj akcijski plan učiniti kompatibilnim s tom vjerom. Jer islam nije nešto što je važno samo za vladu, već su studije pokazale da većina stanovništva u toj regiji misle da je islam važan dio njihovog identiteta. Stoga treba e, ga predstaviti na način koji je spojiv s islamom i na taj način bi e, ta regija i njezino stanovnaštvo, stanovništvo bilo sklonije prihvatiti i razumjeti taj plan. ali su određene inicijative da se e, na progresivni e, način interpretira islam, te da se više uključe žene. puno feministica u toj regiji su se bavile tom temom i razmišljali su o tome kako inkorporirati islam u e, provedbu ovog akcijskog plana. Mislim da se to može promicati putem e, edukacije, odnosno obrazovanja i društvenih medija, jer e, to je nešto gdje, gdje postoji snažna cenzura, ali gotovo, odnosno više od 80% stanovništva tamo ima pristup društvenim E, medijima i to je važno. Isto tako GAP treba predstaviti kao dio šireg međunarodnog okvira za promicanje e, e, rodne ravnopravnosti. Većina zemalja je ratificirala UN-ovu konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, kao i povelju o ljudskim pravima. Tako da možda GAP treba predstaviti ne kao nešto sasvim novo, već treba istaknuti sličnosti koje postoje između e, međunarodnih e, instrumenata koje je regija već prihvatila i na taj način e, GAP mogao možda postati prihvatljiviji u regiji. To isto tako na kraju krajeva ne znači da ljude treba više sensibilizirati na GAP. Ja sam iz te regije, mislim da ljudi tamo uopće nisu svjesni svojih prava koji proizlaze iz Ustava, tako da jačanje svijesti je nešto o čemu treba razmisliti, treba se više uključiti u rad sa lokalnim zajednicima i civilnim društvom. E, kada je vlada represivna, civilno društvo ne djeluje e, na isti način kao ovdje ili na drugim mjestima i umjesto da se e, uspostavljaju neovisne organizacije žena, ljudi djeluju više individualno, tako da je jako važno razmotriti činjenicu da trebamo odrediti tko su ti ljudi i treba locirati te aktere i više im individualnije pristupiti i na subtilniji način. Pritom mislim na e, znanstvenike, novinari i tako dalje. To je puno bolje nego, nego se obraćati ljudima e, na ulici. Mislim da trebamo razmisliti kako se to može uvrstiti u samo obrazovanje jer e, to treba biti dio šireg projekta promjene kulturnih e, normi, ne samo u toj regiji, već i u brojnim drugim regijama. Dakle, cijela ideja e, rodne ravnopravnosti treba biti predstavljena na taj način. Hvala. Hvala gospođi Nori Đaber. A sada otvaram raspravu za zastupnike. Gerike, Gospodine Gerike, želite nešto reći? Izvolite. Ja radim ja radim na zemljama e, regije ACP, 17 zemalja je tu uključeno i 46 zemalja dola, su afričke zemlje. Kad govorimo o Africi, možda da ipak prijeđem na njemački jezik, osjećam se malo sigurnije kada govorim tim jezikom. Uvijek govorimo o projektima uz koje su vezani određeni uvjeti. I vrlo često je, su rodna pitanja jedan od uvjeta. Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, a potom govorimo o osnaživanju žena, što zapravo znači taj rod kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti? Kada govorimo o aspektima koji su vezani uz rod, o razlikama, o dimenzijama koje su vezane uz rod, što to zapravo znači? Ljudi koji rade na projektima u Africi postali su nepovjerljivi i ne prihvaćaju sve što im serviramo. I oni žele zapravo vidjeti na što mi mislimo kad govorimo na e, rodnu ravnopravnost, kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti, što taj rod zapravo znači. Jer se to koristi na zbunjujući način, čak i u našem odboru. Kad govorimo o jednakosti, želimo učiniti neke stvari, ali je jako važno da osobe koje ne sjede u parlamentu razumiju o čemu zapravo govorimo. Hvala gospodine Gerike. Nitko se drugi nije javio za riječ, niti, ne, dakle ne želi komentirati, pa e, pozivam stručnjake koji bi htjeli odgovoriti na pitanje gospodina Gerika, Gerikea. Izvolite. Hvala. Upravo sam zbog toga spomenula važnost uključivanja muškaraca i dječaka. Kad govorimo o rodu i nismo stručnjaci za to pitanje, uvijek mislimo da rod znači žena. Rod ne znači žene. Rod je način na koji društvo je izgradilo uloge za muškarce i žene. Dakle, govorimo o cijelom društvu, da pojednostavimo. Ovdje govorimo o E, od dva roda, muškom i ženskom. Ograničavamo se na to zato što nemamo vremena uključiti i sve aspekte koji su vezani uz i osobe. Ali treba razmotriti razlike svih ljudskih bića i razlike u ulogama koje igraju u društvu. Želimo im dati jednake mogućnosti u životu, e, uključujući i odgovornost kada je riječ o mojoj stručnosti, žene su pogođenije u sukobu zbog svojih rodnih uloga. To je nešto što traje stoljećima i to svugdje. Dakle, ono što mi želimo je da im se pruži prilika da igraju aktivnu ulogu i da se promijene obrazci. Ali mi to trebamo učiniti zajedno s muškarcima, ne želimo biti isti. Mislim, želimo imati jednake mogućnosti, ali da se pritom naše razlike poštuju. I to je poruka koju je teško prenijeti i teško je i objasniti, zato što vrlo često se događa da osobe koje nisu upoznate s time ne razumiju i misle da rod znači žena i ja vodim edukacije e, za buduće e, pripadnike mirovnih snaga. Oni, moram reći da vrlo često nisu spremni prihvatiti pojmove kao što su rodna ravnopravnost i neki drugi. Dakle, mi, mi pritom mislim na nas koji podupiremo rodnu ravnopravnost, pretpostavljam da smo svi ovdje s istim razlogom. Mi ne želimo poništiti razlike, već ih naglasiti i različite aspekte i doprinose e, muškaraca, žena, dječaka i djevojčica društvu. Dakle, mislim da e, vi, dužnosnici Europskoj, Europskoj uniji, odnosno europskim institucijama, E, trebate odigrati svoju ulogu i zato je edukacija e, o rodnim pitanjima važna za sve, jer je to jedini način na koji se poruka ovim pitanjima može prenijeti na ispravan način. Hvala. Sada predajem riječ. Smijemo li nešto dodati? Da, naravno. Kada govorimo o jednakim pravima za rodove, to je dobro. Nešto sam zaboravio spomenuti. Htio bih vam zahvaliti na poslu koji obavljate. Kad radite u Africi i u drugim dijelovima svijeta, važno je da se podsjetimo da postoje osjetljiva pitanja u određenim zemljama. Ako sad odem na Facebook, imam 60 ili 70 vrsta roda i to zbunjuje Afrikance, oni se ne znaju nositi s različitim vrstama roda. Tako da trebamo biti jasni. Trebamo govoriti zapravo o jednakosti muškaraca i žena. To bi pojednostavnilo stvari. To je ono što sam htio reći, ali osim toga ja se slažem sa svime što činite. I e, radite sjajan posao. Hvala vam. Predaću riječ e, doktoru e, Pedersenu koji želi odgovoriti. Hvala. Ja razumijem vaš zahtjev da budemo jasni kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Međutim, nije moguće biti potpuno jasan u ovom smislu. Ja sam jako temeljito proučio dansku strategiju e, u području rodne jednakosti. Postoje barem tri načina shvaćanja rodne ravnopravnosti u toj strategiji. I vrlo se često u različitim kontekstima na drugačiji način shvaća o čemu se radi. Dakle, ne možemo reći, evo, jednom zauvijek, to je to. Moramo se prilagođavati različitim situacijama. I to je e, djelomično način na koji sam ja shvatio vas, Nora. Dakle, mi trebamo ovaj program na neki način prilagoditi kontekstu u kojem radimo, ali pritom ne smijemo zaboraviti temeljne e, ideale, a to je borba protiv diskriminacije i marginalizacije pojedinih osoba zbog njihova roda. Ako mi dopustite da dodam još jednu stvar. U toj danskoj strategiji sve se svodi o tome da muškarci i žene imaju jednake mogućnosti, jednake. I evo, imam tu oglas e, za jednu e, izložbu koja se odnosi na Simone Weil i to sam vidio u ovoj zgradi i ona je rekla da ne žele da je se svrsti u muški model. Dakle, postoji taj argument da rodna ravnopravnost treba omogućiti e, stvaranje, otvaranje prostora za različite rodove. Dakle, ne radi se samo o jednakosti e, šansi, već i o otvaranju prostora za prihvaćanje različitosti. Dakle, ono što želim reći, ne možemo jednom za svagda reći e, evo, ovo je rodna ravnopravnost svugdje. Hvala, gospođo Smajlova. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Imam jedno pitanje za Noru e, Jaber. Kakva su vaša očekivanja nakon ovog saslušanja današnjeg u Europskom parlamentu? Što mislite? Hoće li Europski parlament i Europske institucije moći biti korisne? Hoće li moći pomoći kako bi e, muslimanske žene u arapskom svijetu postale hrabrije, aktivnije, kako jednakost između rodova, kako bi se ona ostvarila. Kakva su vaša očekivanja od današnjeg saslušanja u tom smislu? Hvala. Većinu svojih istraživanja usmjerovam na međunarodni kontekst e, ove teme, a posebno se bavim Saudijskoj Arabijom. Ja dolazim gdje ljudi nisu baš e, svjesni ovih ciljeva i svojih prava koje imaju. Da bi smo mi bili učinkoviti, treba promicati ove ideje kako bi ih ljudi tamo shvatili i prihvatili. Da bi to funkcioniralo, to znači da to treba prilagoditi i jeziku i kulturu kako bi ljudi shvatili. Ne možemo mi odavde govoriti ljudima što i kako da rade. oni e, trebamo im pokazati stvari i onda ih pitati kako se osjećaju. Većina Saudiki, na primjer, ne žele velike promjene. Statistički je to dokumentirano. Ali morate omogućiti promjene za one žene koje žele promjene u regiji. Ako želimo da ovo profunkcionira, to treba doći na način da oni to razumiju. srećom ili na nesreću, e, to treba nekako proizaći iz e, vjerske dimenzije. Ako se to dogodi, onda sam optimistična sve dok se to ne dogodi, a ja nisam vidjela da se to na međunarodnoj sceni događa, nema velika očekivanja. Jer e, vlade u toj regiji imaju veliku moć i više manje stanovništvo se boji osporavati njihovu moć. Hvala. Hvala, gospođa Renke. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Žao mi je što nisam mogla e, čuti početak rasprave, ali bih htjela ipak reći nešto jasno. Gospodin Gerike nije rekao sve jasno. Naravno, u Europskom parlamentu postoji dominantan e, stav, a to je da e, da afrički muškarci i žene imaju e, jednaku sposobnost shvatiti, shvatiti što i mi. Tako da su ovo rasistički komentari i biološki postoje više od dva roda i to je nešto što trebamo imati na umu i ozbiljno primjenjivati u svom radu. Hvala. Ima li komentara? Možda se nisam e, ispravno izradila, e, izrazila kada sam rekla da, da pojednostavnim postoje dva roda. Da, da, samo sam htjela reći da se potpuno slažem s vama. E, na primjer, u svojim edukacijskim materijalima bismo trebali bolje integrirati raznolikost rodova, jer mi kada govorimo o međunarodnom kontekstu, obično govorimo o rodu i kao što smo rekli, možda bi trebali e, otvoriti više prostora za ažuriranje e, materijala. E, moramo paziti, dakle ne, ne mislim samo na istraživanje, već mislim da trebamo paziti kakvim se jezikom koristimo. Hvala, a imamo još minutu, dvije za završne komentare, ako netko želi nešto dodati. Izvolite. Puno vam hvala. Ako mi dopustite, e, htio bih dodati e, nešto vezano uz e, promjenu institucionalne kulture. Htio bih se nadovezati na ono što sam prije govorio. Mislim da je vrlo hrabro i smjelo od strane europskih institucija da to pokušavaju, ali to isto tako je jako teško. I nisam uvjeren da ono što je do sad rečeno, osim e, predanost leadershipu, će doprinijeti ostvarenju tog cilja. Mislim da treba učiniti više. Mislim da treba ozbiljnije objasniti koliko je teško zaposlenicima se uključiti u rješavanje, u, odnosno ostvarenje tog cilja zato što postoji ogroman broj organizacijskih pitanja koje treba riješiti. I u tom smislu nije dovoljno pokušati reći e, trebamo pratiti bolje, evaluirati bolje, trebamo osigurati potrebne resurse. Vi ozbiljno trebamo uzeti u obzir bojazni i svakodnevno radno opterećenje zaposlenika, a to znači da e, političari zacrtaju manji broj prioriteta, što je broj prioriteta manji, to je veća šansa da se oni provedu. Dakle, ako želimo da rodna ravnopravnost bude jedan od prioriteta, zaboravite na ostale prioritete. Ali naravno, to bi moglo biti malo teže ostvariti. Hvala. Um, Hvala lijepa. E, kako bih e, napredovala po ovom pitanju, Europska unija zaista e, treba unijeti rodnu ravnopravnost u sve politike, a tu postoji i zemljopisni aspekt. U kontekstu integrirane rodnog aspekta u rasprave, to treba postati rutina, a ne izuzetak. Do sada, od prošle godine, a to je e, izraženo i u akcijsku, izvješću o akcijskom planu, mi smo uključili ovaj e, aspekt sigurnosti žena u dijalog za ljudska prava. Dakle, 38 od 41 dijaloga koji su se održali prošle godine zajedno sa neformalnim raspravama, političkim raspravama su imali upravo tu samostalnu točku, a to je veliki korak naprijed jer to nije bio prije slučaj. Mi još uvijek trebamo integrirati elemente koji su vezani e, za e, jezik koji se koristi kao glavni standardni element za naše političke lidere. Dakle, ne samo u kontekstu e, dijaloga za ljudska prava, nego i u političkim dijalozima naši lideri moraju e, provesti poruku na način koji će e, zaista djelovati. Kao što je rekao gospodin Pedersen, u ovom institucionalnom i kulturološkom pomaku jer elementi koji ovo pitanje e, upravo e, dovode u, našu, naše razmatranje neće nestati u godinu dana niti u dvije godine. To je dugoročni proces. Moramo biti jako dobro pripremljeni na maraton. Dakle, to ne ide tako jako brzo. Hvala. Hvala. Gospođo Marinakis, poslanica. imali još komentara? Gospodine Vila, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao prvo zahvaljujem na sve onome što sam čuo, jer koliko sam čuo do, bilo je dosta podrške na mišljenje, ali i analiza koju su dali stručnjaci ide u istom smjeru pokušava nas usmjeravati, a to je izuzetno važno. Neko je spomenuo da smo mi neka vrsta e, skupine od malo ljudi u jednoj jedinici koja pokušava prenijeti tu poruku, a mi smo uspješni. I zato je bitno imati vodstvo. ja se naravno potpuno slažem da to nije dovoljno da povjerenik ili glavni direktor napravi promjenu. Samo ću vam ispričati jednu kratku priču. Prije dvije godine smo imali e, sastanak naših šefova suradnje koji su bili e, koji su se bavili e, provedbom projekata. Slijedili su u ovakvoj prostoriji predavnom i rodno pitanje je bilo na dnevnom redu, bilo je 12 sati i želim reći dvije stvari koje su zanimljive. Neko od vas je već to vjerojatno čuo. Kao prvo, 80% prostorije e, e, su bili muškarci. Dakle, to je hijerarhijska e, pozicija, treba vam vremena, treba vam karijera da dođete do toga. Mi plaćamo cijenu za to što nemamo uravnoteženo zastupanje. Drugo, kada sam počeo govoriti, 20-25% mojih kolega se diglo i napustilo prostoriju. I tu je bitan taj institucionalni pomak. Ne da nam povjerenik kaže, nego ljudi koji to zaista rade moraju biti uvjereni u ono što rade. S druge strane, bilo je izvrsnih kolega koji su sjedili sa mnom i koji su kao muškarci pokazali kako se može provesti e, zatvaranje ovog jaza, kako se može raditi sa e, politikom e, rodne jednakosti i kako su oni prenijeli da se zapravo ta, tu poruku da se to zaista može učiniti. Ali kao što je Mara rekla, radi se o maratonu i vi znate što znači maraton. To se neće promijeniti sljedeće godine. To, za to će trebati mnogo više vremena. Međutim, ono što je bitno da dolaze nove generacije kao kolege u izaslanstvima i i zapravo vidite da postoji razlika percepcije načina na koji se shvaća rod, koliko je to bitnije za mlađe kolege nego za starije. To nije kritika, nego je to samo kako stvari stoje. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Vila. Hvala lijepa. Sada e, malo više komentara, a sada će e, su e, izvjestiteljica, gospođa Dubravka Šujica, nam reći nešto video porukom, zato što ona nije mogla biti ovdje. Izvolite. Drage dame i gospoda, dragi kolege, kao prvo bih se željela ispričati što nisam u mogućnosti da budem na ovoj radionici. Isto tako želim zahvaliti svim e, stručnjacima što su se bavili ovim pitanjem. To je velika prilika da promičemo rodnu jednakost e, i ljudska prava u trećim zemljama. I nakon desetljeća napora na međunarodnoj razini žene, e, jaz između muškaraca i žena još uvijek velik. Gospođa McEwen i ja imali, smo sastanak sa e, veleposlanicima Bosne i Hercegovine, Demokratske republike Konga i Senegala koji su nam pomogli da dobijemo širu sliku situacije u tim zemljama. Akcijski plan broj 2 pokazuje e, načela koja su vezana za jednakost e, rodova. On pruža ambiciozan i jasan pristup rodnoj jednakosti. E, to će povećati e, mogućnosti žena i djevojčica da poboljšaju svoje živote, da uživaju e, u ljudskim pravima. Eliminacija nejednakosti je ključna za mir, sigurnost i održivi razvoj. Ja sam meni je zaista drago što sam su izvjestiteljica ali u ovoj ranoj fazi suradnja između gospođe McKeven i mene je vrlo obećavajuća i sigurna sam da ćemo naći praktična rješenja e, za ova pitanja. Još jednom zahvaljujem na vašim doprinosima. Svi moramo biti dio borbe za rodnu jednakost. Vaša Dubravka Šveca. Thank you, Dubravka Hvala, Dubravki Šuici. A sada gospodin Ponga će nam e, zaključiti ovu raspravu. Hvala gospođa gospođo. Poštovane, poštovana predsjednice odbora FAM, poštovani gosti, e, uvaženi članovi ovog odbora. Hvala vam na ovoj raspravi koja je bila vrlo korisna. Nadam se da će e, novi akcijski plan, rodni akcijski plan, će omogućiti da se emancipacija mladih djevojaka i žena e, ostvari u cijelom svijetu. To je naša dužnost i naša odgovornost prema budućim naraštajima. Promjena institucionalne kulture je nešto što je potrebno i bit ću sretan kada se to ostvari. E, ravnopravnost između muškaraca i e, žena nije samo standardna klauzula i, to je, i to je nešto što je dio sporazuma o partnerstvu sa zemljama u razvoju. To je nešto što treba biti vidljivo u svim elementima našeg vanjskog djelovanja i to na političkom i ekonomskom djelovanju, e, planu. Dopustite mi da zaključim tako što ću pocrtati da u kontekstu e, rodnog akcijskog plana i muškarci imaju ulogu koju trebaju odigrati kako bi se osigurala jednakost muškaraca i žena. Dragi kolege, evo s ovime ću zaključiti našu zajedničku radionicu. Hvala još jednom i pozivam članove odbora za razvoj da se vrate sa mnom u dvoranu PHS 4B1 e, kako bismo nastavili naš sastanak e, odbora za razvoj. Hvala. Thank you very much. Hvala. Thank you very much. Merci.